Good morning everyone. You have received the agenda of today. Dobro jutro želim svima, dobili ste dnevni red današnjeg sastanka. Dakle, dobili ste današnji dnevni red. Predlažem da se nakon glasanja saslušate obavijesti predsjednika. Imate zapisnik sastanka 21. i 22. lipnja. Ako ne bude nikakvih prigovora do kraja radnog dana, smatrat ćemo ih usvojenim. Također ćemo kasnije saslušati izvješće o međuinstitucionalnim pregovorima, dakle nakon glasanja. I dakle možemo započeti s pregovorima prema pravilu 106. o GMO soji FG72 posa crta 44406 molim autore prigovora da se jave i predstane, predstave nam temu. Gospodin Barca Stasa zamijenit će gospodin Fonte. Dakle, izvolite gospodin, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Da, ja Uzimam vam riječ umjesto kolege koji je sada na odboru konto. Ja ću pročitati tekst koji on pročitao ova dva pregovora. Danas razgovaramo o ovim dva pregovorima, o GMO soji. I to je uložilo više zastupnika iz raznih klubova zastupnika. Kao što možemo vidjeti iz rezolucija, unatoč tome što je ESA dala pozitivno mišljenje, zemlje članice su izrazile brojne kritike na e, račun obje vrste GMO soje Dakle, tvrde da nema dovoljno informacija o fenotipskoj procjeni, o toksikologiji, nema dovoljno podataka o procjeni rizika, niti nema ispitivanja od 90 dana o subkroničnoj toksičnosti, niti nema dovoljno podataka sa stajališta sigurnosti. Također, e, zemlje članice ukazuju na zabrinjavajuće e, naznake o procjeni rizika i te se zabrinutost izražavaju također i u izvješćima samog e, odbora i o GMO soji, zato niti jedno nije izradio mišljenje, što znači da nije postignuta kvalificirana većina. Za obje soje u stalnom odboru samo deset zemalja članica je glasovalo za davanje dozvole. Neovisne studije su procijenile da je procjena rizika EFSE neprihvatljiva u svojem sadašnjem obliku jer ne prepoznaje nesigurnosti i ne daje ocjenu toksičnosti niti e, učinka na reproduktivan i imunitosni sustav. E, također se tretiraju herbicidima, glifosatom, e, glifosinatom i iksofluksatolom u slučaju FG72. Primjena dopunskih herbicida je redovni postupak u poljoprivredi u e, e, biljkama otpornih na herbicid, tako da se tragovi tih pesticida nalaze također i u usjevima i u hrani. Nećemo sada ulaziti u raspravu o glifosatu, ali kao što svi znamo, nije još utvrđeno je li on kancerogon natoč e, protivnom mišljenju EFSE i također je e, Svjetska zdravstvena organizacija označila glifosat kao vjerojatne e, karcinogeni agens za ljude. Također njegova toksična reprodukciju ulazi u kriterije za isključivost iz uredbe o pesticidima. Također, neovisne studije ukazuju na zabrinutost zbog e, aktivnih tvari u tim e, herbicidima koji mogu imati utjecaj na endokrini sustav. I također jedan od sastojaka je endokrini disruptor i također ima e, toksičan učinak na reproduktivni sustav. I na kraju, iksofruktol je vjerojatno karcinogen za ljude budući da ove soje u kombinaciji sa ovim dopunskim herbicidima nisu bili predmetom procjene EFSE, nije moguće zaključiti da, se da su te soje sigurne za upotrebu u prehrani. Dakle, bilo bi neodgovorno od nas ne ukazati na ove razloge za zabrinutost. I na kraju, je treba reći da je proces donesenja odluka o davanju dozvola za GMO proizvode, kao što je rekao i sam predsjednik Juncker, treba demokratizirati. Također uzimamo na znanje prijedlog komisije glede reforme o, procesu komitologije i nestrpljivi smo poraditi na tome. No sve dok se taj proces ne reformira i ne bude demokratski i, i pouzdaniji, tražimo od komisije da obustavi donošenje bilo kakve izvršne odluke kada je riječ o davanju dozvole. Hvala. Najljepša hvala. Sljedeća govornica trebala biti gospođa Bojlan, no nju mijenja gospođa Izvolite, gospođo. Hvala, predsjednice. Većinu argumenta već je iznio gospodina Fronte. Mislim da je važno glasiti da nacrt provedbene odluke komisije nije sukladna sa zakonima Unije i nije sukladna s ciljem uredbe a što sukladno općim načelima ima za cilj pružiti visku razinu zaštite ljudskih života, života životinja i blagostanja životinja te zaštitu interesa potrošača. Glavni razlog za naš prigovor tiče se glifosata koji je klasificiran kao vjerojatno karcinogen za ljude. To je tako od ožujka 2015. godine i to je napravila svjetska organizacija za karcinom, a ova e, soja je takva da je otporna na glifosat. To je dakle to je suprotno načelu predostrožnosti. Što više budućnost glifosata je nedorečena jer njegova dozvola ističe krajem godine, a Francuska i druge države članice već su rekle da neće glasati za obnovu te dozvole korištenja. Drugi ključni prigovor tiče se postupka. Naime, otkako je stupio na snagu trenutni postupak e, autorizacije, sve autorizacije je napravila komisija bez kvalificirane većine podrške država članica. Dakle, ono što je trebalo biti iznimka postalo je ustaljena praksa i za time je čak i sama komisija izrazila žaljenje kao nedovoljno demokratskim postupkom. I svaki put kada je odbor NV i plenarna, plenarno zasjedanje Europskog parlamenta rekao da postupak nije dobar, da trebaju izvući pouke. Rečeno je dakle da trebaju, da treba iznijeti prigovor na ove provedbene odluke. Hvala. Hvala gospođa Evi. Hvala. Ja želim uzeti riječ e, kao potpisnica ovog prigovora i želim zahvaliti kolegama koji su već uzeli riječ i iznijeli su sve razloge koji nas navode sada svaki puta da uložimo prigovor na izdavanje dozvola za GMO proizvode, a to su dozvole koje izdaje komisija. Neću sada ponavljati već navedene razloge, nego ću zatražiti od komisije da mi odgovori na pitanje ne namjerava li izmijeniti prijedlog koji su već odbacili i parlament i vijeće, a to je prijedlog koji se odnosio na stavljanje u promet ovih GMO proizvoda. Želim također upitati, nije li možda vrijeme da se uzme u obzir izmjena pravila o komitologiji, budući da znamo da jedna izmjena u tehničkom odboru Plants Animals Food and Feed bi se mogla uskladiti sa radom tehničkog odbora koji se bavi motornim vozilima. Dakle, u slučaju da nema mišljenja ili kvalificirane većine unutar tehničkog odbora, a taj odbor ne može donijeti nikakvu odluku u vezi sa izdavanjem dozvola. Dakle, zanima me, uzimali su u obzir ove elemente kako bi ovaj proces izdavanja dozvola za stavljanje u promet GMO proizvoda bio demokratski, bio demokratski a kao što znamo to sada nije. Hvala, gospodin Balaš nije tu. Prelazimo na izvjestelje u sjeni, odnosno protivnike ovoga? A, ah, ispričavam se. Ispričam se, mislio sam da ste s ove strane. Izvolite. Hvala predsjednice, ja govorim u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Ovo je stvarno poražavajuće da smo došli do situacije u kojoj više ne znamo što reći. Šest klubova zastupnika koji potpisuju prigovor, to znači jasno znači da imamo ogroman problem. Mi smo ovdje predstavnici europskih naroda. Ja sam proeuropejac kada se vratim u domovinu i ljudi mi kažu pa Europa za koju se ti zalažeš i za koju kaže da treba je podržati, ona odobrava genetski modificiranu soju i koja je otporna na glifosat a danas se vodi ogromna polemika o tom glifosatu i smatra se da postoji veza između glifosata i ozbiljnih e, teških e, bolesti i vodi se rasprava između država članica koja je izrazito živa sada i razmišlja se o povećanju karcinoma i sprege toga i zaštite okoliša, a ne mi ništa. Potpunosti slijepi, komisija glasa kao i ranije. Mi smo ni sami ne znamo koliko puta glasali prigovore, ali situacija je ista. Ne samo da treba promijeniti postupak, dragi kolege, mi to tražimo već od samog početka saziv. Porazili smo, pobjedili smo komisiju oko ovih tema, ali ništa nije promijenilo. Dakle, moramo naravno promijeniti postupak kako bi konačno demokracija koja je temelj našeg rada postala učinkovita, a zatim treba apsolutno zabraniti takvu vrstu proizvoda koji mogu biti jako opasni za zdravlje. Ja ne bih htio da za 30 godina moja djeca i unuci mi prigovaraju što sam glasao što, što, što, smo glasali za te proizvode koji su otpore na glifosat. Ja se nadam doista da su svi svjesni naše odgovornosti po tom pitanju. Hvala. Sada izvjestitelju sin gospodin, umjesto gospodina Fjellnera, gospodin Gizeke. Um, Draga predsjednice i kolege, Kristofer Fjellner ne može nazočiti danas ovom sastanku, tako da me zamolio da iznesem opće prigovore e, o genetski modificiranoj soji. Dakle, EFSA je dala zeleno svjetlo genetski modificiranoj soji e, temeljem e, znanstvenih mišljenja iz veljače 2017. godine. Ovdje se ne radi o ove dvije vrste soje. Panel FCO GMO zaključuje da, su, da je soja sigurna, sigurna i e, da je zaštićena, zaštićen okoliš i zdravlje. Od 2015. godine uloženo je skoro 20 prigovora nacrtu provedbene odluke o GMO proizvodima. U svojoj odluci komisija nije prekoračila svoj mandat e, u temeljnim prema temeljnim pravilima i mi u parlamentu složili smo se s uredbom koje se komisija drži. Tu se kaže da EFSA treba provesti znanstvenu analizu koju imamo, procjenu, iako je sad dođe do zaključka da GMO proizvod e, jest siguran, onda trebamo imati povjerenje u njene znanstvene, utemljene savjete. Nije ozbiljno pokušati zaustaviti svako odobrenje GMO-a na stražne vrata i podrivati autoritet EFSE ovim već rutinskim prigovorima. Stoga, bismo stoga ćemo glasati protiv ova dva prigovora. Hvala. Hvala, gospođa Gerling.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 indsigelse, øh, fordi vi synes simpelthen, at, øh, at det er et meget fornuftigt og godt forslag, kommissionen har lagt an, og vi tror også på, at det er proportionalt øh, og kan sagtens fungere for vores industri derude. Tak. Um, I will continue. There is a long list. I was absolutely sure that this is going to be the case. And we have another objection, which I'm sure will be as passionate as this one after and we have to debate them before the votes because we cannot vote without debating them. So just keep this in mind when you speak or raise your hand to bring again arguments which were already said in the room. Uh, next speaker, Mr. Lise. <clears throat> Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, zunächst einmal, Acrylamid ist ein Problem für die menschliche Gesundheit. Es ist äh, so, dass wir